prihvatljiv, premda imamo nekih tehničkih primjedbi. Zatim, što se tiče e, točaka oko kojih se razmimo i lazimo, bar donekle, kao prvo, gospodin Luke je ovdje podnio neke brojke. Prvi niz brojke odnosi se na variabilni stopu diskonta koja se primjenjuje na nominalni iznos e, imovine e, koja se stavlja u skup imovine i to je 90, 80 i 60%, dakle to su ti postoci. Te vrijednosti ne smiju biti više od ovih graničnih vrijednosti. E, moje pitanje je kako je došao do tih postotaka i postoji li neko obrazloženje za tih 90, 80, 60, a ne 80, 85 ili nešto drugo ili 75. Postoji još tri slučajeva u kojima se spominju brojke, dakle ponder rizika, primjerice za e, produžetak dospjeća 5, 10, 15 i 25, ovisno o roku produžetka dospjeća. E, zanima nas nešto više koji su razlozi za ove konkretne brojke. Što se tiče ubrzanja, to je amandman 21. Dakle, ubrzanje isplata u slučaju nesolventnosti. Dakle, riječ je o potraživanjima koja su pokrivena ovim obveznicama. Mi bismo htjeli ostaviti određeni prostor da investitori mogu ubrzati razdoblje ubrzanja jer trenutno investitori ne mogu utjecati na brzinu isplate u slučaju da dođe do poteškoća. Što se tiče homogenosti skupa imovine, mi nismo za to da se isuviše intervenira u regulatornom smislu. Bilo bi dobro da države članice imaju određenu fleksibilnost e, kod definiranja homogenosti, da kako homogenost je neophodna za pojedine kategorije skupova imovine, ali s druge strane htjeli bismo da države članice mogu same definirati homogenost, dakle dati definiciju homogenosti i mislimo da tu postoji mogućnost i za razlikama među državama članicama u tom smislu. Također bismo htjeli da tu postoji jedan članak o derivatima. U ovoj direktivi nam je derivati omogućuju da se izbjegne e, problemi sa valutama, sa razlikama valutama u tom skupu imovine i to može imati pozitivnu ulogu u stabilizaciji vrijednosti skupa imovine. Što se tiče produžetka roka za dospijeće, mi smo imali e, neke sumnje e, vezano za ovaj pristup da bude viši e, ponder rizika za duže dospijeće. Neke respektabilne institucije objavile su određene studije koje pokazuju da duži rok dospijeća smanjuje rizik. To se vidi i u publikacijama Moody'sa, na primjer. Zatim, postoji neki praktični razlozi za to. E, rado bismo raspravili ovo pitanje sa gospodinom Lukeom. Možda možemo dogovoriti e, jednu fiksnu stopu pondera rizika za skup imovine neovisno o trajanju, odnosno roku dospjeća. Da, znam da sam prekoračio zadano vrijeme i sada ću stati. Hvala. Hvala lijepo, Terence. Ovo je zapravo prvi sastanak kojeg ja tu vodim kao podpredsjednik odbora i stvarno sam fleksibilan koliko god mogu jer eh, idem na ruku svim kolegama, ali evo vidite šta su mi dali ovo, pa ću to kad tad i koristiti. Sljedeći je u ime socijalista Alfred Sand. Hvala, ja hoću na početku odmah zahvaliti našem izvjestitelju koji je tu sjajan posao obavio i tomu je stvarno je predan. I mislim da ćemo stići ovo zaključiti ovaj dosije prije isteka mandata. Međutim, ipak ne trebamo stvarati, e, to bi bilo prerizično da pravljamo novu slojevitost i da još kompliciramo situaciju sa ovim paketom sa mjerama. Dakle, ono što bih volio sad dati kao općenite napomene, bez obzira na moje kasnije amandmane, s obzirom na zadaću koja je pred nama. Kao što je već kazano, pokriveni obveznice su financijski instrument koji se dokazao već e, proteklih puno stoljeća na europskim tržištama. Oni daju fleksibilne metode da dođe do financiranja za našu privredu kroz to naravno na vrlo, uglavnom na razumno transparentan način doprinose našem rastu i razvoju. Ali kod e, u nekim tržištima koja su ovdje već spomenuta kao Danska ili Njemačka pokrivene obveznice se smatra glavnim investicijskim oruđem. E, Komisijni pristup se vidi u ovoj direktivi koja bez da ne ulazimo sad u previše detalja, komisija zapravo ostavlja prilično fleksibilnosti zemljama članicama u svom predlogu direktive. ja ga podržavam, taj pristup, i mislim da ga trebamo usvojiti. Jer vidite, dugotrajno i zapravo priznavanje nacionalnih praksi treba ovdje uzeti u obzir i poštivati. Pa ne možemo mi biti pametniji od tržišta koja već postoje, koja su se dokazala. Nadalje, ne bismo trebali sad pokušavati ovdje previše komplicirati stvari, popravljati stvari koje nisu se uopće polomile ni pokazale lošim. Nadalje, e, mislim da smo već i glasali i raspravljali u plenarnoj o bivšim verzijama ovih naših akata o pokrivenim obveznicama i ne trebamo tu novih detalja još utrpavati. Još jedna stvar. Komisija je de facto u svom prijedlogu obuhvatila ono što smo mi u parlamentu već e, zaključivali. I ne mislim da trebamo sada tu nove, toliko toga novog dodavati kako ne bi zastali na putu. Mislim da je razina ambicije za napredak možda nije uvijek dovoljno visoka u ovom prijedlogu, kako bi to neki od nas željeli, ali budimo ostanimo na tlu realnosti. Nadalje, mislim da su i sastanci sa dionicima pokazali već e, te najvažnije stvari. Recimo, pogotovo ovo članak 6. koji se odnosi na imovinu koja je prihvatljiva. Zatim, privilegirani tretman i kao što recimo problem sa likvidnošćima ili preklapanje sa delegiranim aktima. Mislim da moramo razmotriti i ove ključne stvari, a to su, o kojima smo već govorili ovdje, to su strukture za unutar grupno udružene pokrivene obveznice koje moramo možda još bolje razmisliti. U tom smislu ovo izvješće sluz zapravo slijedi trag onog stajališta Pučana i dosadašnje rezolucije koje su bili. Međutim, bilo je puno kritike na ovaj dopunjeni članak o pokrivenim obveznicama i mislimo da ga mm, treba još razjasniti i pojednostavniti u svakom slučaju. A nadalje, koliko smo shvatili, naš izvjestitelj se zalaže za pokrivene obveznice koje sa dvostrukim mehanizmom osiguranja kao glavnim instrumentom za poticanje razvoja i rasta gospodarskog. Međutim, mislim da s obzirom na to gdje smo mi danas, trebamo možda pričekati sljedeći prijedlog komisije koji će se bazirati na vrlo solidnom E, procjeni učinka. A inače, mislim da svako referiranje koje ovdje u izvješću se forsira na e, direktivu, odnosno uredbu o kapitalnim zahtjevima, može stvari isto previše zakomplicirati. Na kraju što se tiče kategor oznake kategorija pokrivenih e, pokrivenih obveznica. Naravno da je to vrlo bitno za tržište da imamo one obične, one visoko kvalitetne premium ili evropske kao najjače. Mm, na kraju naši amandmani bi se mogli izravno odraziti i na druga područja. A paralelno ove obične, da kažemo obične pokrivene obveznice, trebaju isto tako osiguranje dvostruko imati kao i ove skuplje iz očitih razloga. A zatim pitanje ovih e, proširenja i produženja rokova za dospijeće. E, mislimo da su to stvari u kojima treba prvenstveno zaštititi ulagatelja, ali njima dati veći udjel u odlučivanju prepostatak e, pondera rizika kod preferencijalnog, odnosno pa, tretmana, je isto upitan kako ga naš izvjestitelj navodi u svojem izvješću jer je pitanje odakle mu ti postoci, što je veći kolega Rozati prije mene isto postavio to pitanje. Ali na kraju veselimo se nastavku rasprave o tome i u plenarne. Hvala puno, a sada u ime Aldea Karol. Hvala. Hvala Luke na nacrtu izvješća. Mislim da možemo reći općenito ćemo mi podržati komisijin prijedlog za okvir, evropski okvir za pokrivene obveznice. E, što se tiče ovog prijedloga i odgovora za evropska tržišta, možemo reći samo da je ovo jedan vrlo stabilan način i troškovno učinkovit način financiranja, pogotovo za manje razvijena tržišta mislimo da on daje investitorima, ulagateljima mogućnost da sigurno ulažu, a ujedno da podupiraju i podržavaju financijsku stabilnost. Mi izričito podržavamo prirodu ovog prijedloga, direktive, jer on poštuje nacionalne specifičnosti, a s druge strane da je jedan minimum harmonizacije koje se mora uzeti u obzir poštivati. Međutim, postoje nekoliko stvari i otvornih pitanja koje moramo ovdje iznijeti. Uglavnom se tu fokusiramo na to, fokusiramo na to da se oznaka pokrivenih obveznica održi, da tako kažemo, čistom koliko je to moguće. Ali dio primjedaba amandmana na vezi članka 6 se upravo na to odnosi koje smo mi podnijeli. Mislimo da su ambicije članka 6 puno preniske i voljeli bi da se odmah u lidu, u početku u glavi, da kažemo toga, navede referenca na sve ono što ide iznad klasične naše direktive i uredbe o kapitalnim zahtjevima. Kako bismo izbjegli neku vrstu razvodnjavanja kvalitete ove vrste imovine koja se uzima za osiguranje pokrivenih obveznica. Naravno da to e, zapravo nadilazi iznad onih amandmana koje je izvjestitelj podnio, ali ja cijenim njegove napore da zadrži kvalitetu imovine koja ulazi u skup imovine za osiguranje. Ono što mi ne podržavamo od amandmana, to su amandmani 4 i 5 na uredbu. Ti amandmani po našem mišljenju ciljaju na to da uvedu viši rizik, veći ponda rizika za e, one pokrivene, e, pokrivene obveznice koje imaju dospjeće koje se može produžiti. Mislimo da se to zapravo ne može se tu kod ovih kraćih rokova davati jednostavno niži ponder rizika. Jer e, kod e, svih onih koji imaju e, koji su ocjenjeni sa trostrukim A, kod njih ne može recimo produženje roka do te mjere utjecati na povećanje pondera rizika što je do sada i tržište dovoljno puta dokazalo i dokumentirala. Ja sam inače podnijela isto nekoliko u naše ime amantmana eh, amandmana koji se odnose na kvalitetu oznake naših pokrivenih obveznica i naravno na očuvanje i poštivanje nacionalnih specifičnosti u tradicijama e, trgovanja sa tim vrstom obveznica. Nadam se da ćemo uspjeti rad na ovom dosjeu završiti prije isteka našeg mandata, što bi bilo veličanstveno po mom mišljenju. Hvala lijepo, Karolin. A sad smo dobili isprike od Filipa Lambera u ime zelenih. Pa onda sljedeći je u ime Guaja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 Prvo i osnovno znači da govorimo o svim onim e, osvojenim imovini koje dolazi izvan granica Europske unije. Dakle, kada govorimo o sigurnosti tog međunarodnog financijskog sustava, znamo da je on sve više međupovezan i zato postoji velika opasnost e, da imovina koja je obuhvaćena drugačijim financijskim okvirima može pogoršati postojeću e, dobru situaciju i može je na neki način potkopati. A drugi komentar je vezan uz izvedenice. E, trebali smo ograničiti korištenje takvih derivata, takvih izvedenicama, upravo zato zbog e, njihove razine pondera rizika. I zato bi bilo jako naivno misliti da se oni mogu koristiti kao prijedlog. Svi znamo što se dogodilo tijekom e, financijske krize a ja sam tako koja ću kroz amandmane e, navesti ono što smatram e, ključnim, a to je da ako ćemo upravo sve te izvedenice također uvesti u skupove za pokriće, da ćemo time stvoriti nepovoljnu situaciju za učinkovitu procjenu rizika, te ćemo stvoriti nesigurnu situaciju koja je po meni zapravo prividna sigurnost na koju će se neki htjeti pozivati. E, ta, evo, upravo su to moje dvije dvojbe i ići ću u tom tom smjeru sa svojim amandmanima. Znam da se neki kolege ne slažu sa mnom, ali sam ja također raspoložena surađivati na kompromisnim prijedlozima s izvjetiteljima i izvjetiteljima u sjeni. Hvala. Ako mi evo dopustite, e, moram odmah pobjeći to e, što na odboru ITRE raspravljamo o obzoru Europa. Raspravit ćemo ovu raspravu nekom drugom prigodom. Hvala. Okay, Hvala vam. A sada imamo ENF ili Barbara Kapel ovdje. Nema je. Onda prelazimo na spontano javljanje za riječ. Jedna osoba se javlja, to je koordinator, odnosno koordinatorica kluba SID Permanche Perez. Izvolite. Hvala prije svega, želim čestitati vama na prvom obavljanju dužnosti u svojstvu koordinatora ovim sastankom. Mnogo toga je već rečeno, izvjestitelji u sjeni iz raznih klubova su već e, rekli neke stvari koje sam ja htjela spomenuti. Htjela bih samo ustrajati na ozračju u kojem smo radili na izvješću na vlastitu inicijativu. To je bio način da dobijemo europsko zakonodavstvo s dodanom vrijednosti, a da se pritom ne uništi ono što dobro funkcionira, a to su nacionalni režimi koji omogućuju financiranje putem pokrivenih obveznica. U tom smislu postoje neki aspekti ovoga prijedloga komisije koji e, vrijede da ih se preuzme u izvješću, kao što je spomenuo Darius Rozati i naš izvjestitelj u Sjeni. Primjerice, kada je riječ o preporukama i o mješovitom e, karakteru određenih e, kategorija pokrivenih obveznica. Na nekim tržištima postoje već određene prakse i bilo bi dobro da se te prakse zadrže. Zatim što se tiče sankcija, što se tiče rokova za dospjeće, Darius Rozati je također postavio pitanje koliko je taj pristup e, zapravo sankcioniranja e, utemeljen. Nadam se da će i vjerujem da će izvjestitelj htjeti ubrzati postupak, no mislim da bismo trebali proširiti naš pregovarački mandat kako bismo u izvješćenu vlastitu inicijativu ugradili i ovaj dio. Hvala. Hvala Pervanš. Ima li još nekih javljanja za riječ? Mislim da to nije slučaj. Gospodin Luke, onda ću lijepo zamoliti da vi date odgovore. Hvala, zahvaljujem svim kolegama, izvjestiteljima o sjeni na iznesenim komentarima. Drago mi je što vidim da postoji dosta velika potpora što se tiče osnovnih ideja u ovome izvješću. Kao prvo e, ta ideja da se razlikuju obično od visoko kvalitetnih pokrivenih obveznica čini se da se većina kolega slaže s time, možda ne i Alde, ali vratit ću se na to za koji trenutak. Također mi se čini da postoji suglasnost kada je riječ o tome da je potreban povlašteni tretman neke vrste za obične pokrivene obveznice. Smatram da je to dobar preduvjet za naš daljnji rad, a Isto tako se zanemaruju europske pokrivene obveznice i to mi je žao, no čini se da većina nas to prihvaća zbog e, vremenskog pritiska pod kojim se nalazimo. Isto tako postoje neka pitanja koja su još otvorena za raspravu. Krenut ću od nekih komentara koji su izneseni u kojima se iskazuje zabrinutost da bi članak 6, odnosno 6a u mojoj verziji mogao staviti ljestvicu prenisko, kao što je Caroline rekla. Zatim neki smatraju da se samo obeznice obveznice koje su spojbe sa CRR-om mogu smatrati moguće u kategoriju. Zatim, naša ideja u ovom izvješću na vlastitu inicijativu bila je da ne želimo interferirati sa tržištem. 129 kompatibilne obveznice su samo podkategorija obveznica pod tom oznakom, što znači da postoje pokrivene obveznice koje su, e, dakle, nisu sukladne sa ovim 129, a to je ono čime se bavi članak 6a, dakle, da se daje preciznije značenje pokrivenim obveznicama koje nisu uh, spomenute u sklopu CRR 129. Dakle, mi možemo razgovarati o uh, području primjene članka 6a, govoriti o tome je li ljestvica previsoko ili prenisko, uh, GUE smatraju da je ljestvica previsoko, dok drugi smatraju da je prenisko. Mislim da je to pitanje o kojemu ćemo razgovarati na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Moj je pristup bio da iznesem konzervativne kriterije kada je riječ o E, kvalitativnim obilježjima, e, dakle skupa za imovinu, ali da ih ne definiram prema njihovim inherentnim obilježjima. Možda bismo svi zajedno trebali sjesti za stol i razgovarati o nekim kategorijama imovine koje mogu ući u područje primjene članka 6a ili oni koji to ne mogu i vidjeti kako tu stojimo. Prijedlozi koje sam ja iznio e, Vezano uz stope diskonta za eh, one rokove dospjeća koji se mogu produžiti, uvijek se odnose na moj sud, budući da komisija nije donijela vlastito mišljenje. Mogao sam također podnijeti amandmane i s bilo kojim drugim brojkama x, y ali htio sam zapravo dati dojam o tome kako bi adekvatni ponder rizika mogao izgledati i to tako da ih kalibriram na način da se mogu uklopiti u postojeći okvir regulatornih mjera koje su već na snazi i da to e, ne izazove nikakav e, efekt pada ponekad sam se bavio i koeficijentima LTV, primjerice 80 i 60%, to je ono što je spomenuo Darius Rozati, to je kalibrirano na sljedeći način. Dakle, e, što imamo za rezidencijalnu imovinu i za komercijalnu, e, komercijalne nekretnine i e, kakva bi imovina mogla imati sličnu razinu rizika kao te vrste imovine koje se spominju u CRR-u. No evidentno je da je riječ o kalibriranju, o procjeni i o pregovorima i mi ćemo razgovarati o tome kao prvo na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Nakon što tu postignemo konsenzus, razgovarat ćemo o tome na trijalogu. Možda će vijeće imati drugačije mišljenje, no smatrao sam da moramo krenuti od nekih brojke. Ja sam iznio brojke, da kako mi možemo o tome još raspraviti na sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni. Što se tiče e, rezultata e, koje je spomenuo Alfred Sand, ja se u potpunosti slažem s njegovim pristupom da ne treba dodavati E, nove karakteristike koje će povećati kompleksnost sustava pokrivenih obveznica i ne narušavati sustav koji funkcionira vrlo dobro pa se pokazao otpornim i u, za vrijeme krize. Isto tako tu je i komisija iznijela određene inicijative i uvela određene aspekte koji do sada nisu obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom. Ja sam tu unio i neke izmjene, posebno kada je riječ o interno ili eksterno pokrivenim, e, izdanim pokrivenim obveznicama. To je potpuno novo. E, ja sam tu zauzeo kritički stav i zapravo sam sugerirao da se taj članak izbriše. Zatim, e, isto tako postoji ideja za zajedničkim financiranjem, što odobravam, jer tu imamo ideju unije tržišta kapitala e, i zajedničkog financiranja preko granica. To je svakako nešto što bismo trebali omogućiti i dopustiti i precizirati pod kojim uvjetima e, bi to zajedničko financiranje bilo moguće. Što se tiče derivata, mislim da se tu više vodi rasprava o terminologiji nego o samom, e, samoj suštini. E, mislim da se svi slažu da se derivati trebaju koristiti za ograničavanje rizika, kao što sam ja naveo u izvješću, i da to ne bi trebao biti nekakav materijalni kolateral za već izdane obveznice. No, e, tu se postavlja pitanje formulacije. E, jesu li e, derivati koji ograničavaju rizik valuta, valutni rizik, e, to denominirano u stranoj valuti ili je to nekakva metoda ograničavanja rizika, no mislim da o tim tehničkim stvarima možemo razgovarati na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Što se tiče produžetka roka dospijeća, cijenim ono što je rekao Darius Rozati, da je potrebna određena e, korekcija e, ili prilagodba rizika E, može postojati i takva fiksna stopa e, kako ste vi spomenuli. Koliko sam shvatio, vi biste se vjerojatno složili s time da manji produžetak roka dospjeća do godine dana bude u redu, ali da se nakon određenog vremena mora e, ponderirati rizik. I to je uglavnom u skladu i s mojim pristupom. Mislim da sam odgovorio na većinu pitanja. Nisam e, se dotaknuo pitanja homogenosti. E, taj zahtjev je zapravo iznesen u prijedlogu komisije. Moram priznati da ja to gledam sa skepsom, jer homogenost bi trebala olakšati odluke investitorima, ali isto tako mislim da je potrebna određena heterogenost kako bi se omogućila diversifikacija rizika, jer u slučaju da nema te heterogenosti u nekom skupu imovine teško bi bilo postići diversifikaciju rizika, tako da sam ovdje htio ublažiti prijedlog komisije i slažem se sa time da države članice imaju diskrecijsko pravo u području homogenosti. Da kako postavlja, to Pitanje je e, kako ćemo odlučiti i kojim ćemo smjerom ići u ovoj direktivi. Vidjet ćemo e, oko kako će se odvijati sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepo kolega Luka na ovoj početnoj razmjeni mišljenja. Ali kolega pogledajmo sada naše vremenske rokove koji su dosta knap i e, nemamo baš duge rokove. 25. rujna vam je rok u 5 sati popodne ističe rok za podnošenje amandmana. 18. 10. E, sljedeći je da se u odborima završi glasanje našem, a 18.10. a ne možemo naravno prije, to će biti rok za razmatranje a 5. studenog je onda rok za glasanje u Ekonu, pardon, ne 18. nego 5. studenog. Dobro, hvala vam puno. Imamo po točkom šest bilo šta po točkom razno, niko se ne javlja. I s obzirom na to, sljedeći sastanak je 24. rujna. U tri sata poslje podne u Briselu. Hvala vam puno.